Dragi prijatelji, dame i gospodo, čeka nas mnogo posla. Pa vas molim da se dobro organiziramo jer glasanje danas će trajati e, dva i po sata. To je dugo vremena, ali eto pred nama su i praznici pa bismo trebali to završiti uspješno do tada. Još jednom ćemo provesti testno glasanje jer ste neki zamijenili, to jest promijenili e, mjesta na kojima sjedite. Dakle, otvaram testno glasanje. Molim vas, pritisnite tipku. Molim vas da glasate. I zatvaram ga. Mislim da sustav funkcionira, pa predlažem da krenemo s izvješćima. Prvi na popisu je zakon o kibernetičkoj sigurnosti. Gospođa Angelika Nibler, izvjestiteljica, izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedniče, hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Samo sam htjela zahvaliti svim kolegama i svih e, kluba zastupnika na podršci i na dobroj suradnji koju smo imali tijekom proteklih nekoliko mjeseci. Doista smo napuno radili na izradi amandmana, stoga zahvaljam svima i želim srdečno zahvaliti isto tako i tajništvu. Bez tajništva koje nas je pratilo tijekom čitavog tog dugog razdoblja u pronalaženju kompromisa ne bismo postigli ovakav rezultat, stoga zahvaljujem još jednom svima koji su radili na ovo. Mislim da je ovo vrlo važan dosije. I sad se veselim dobrom glasovanju. Hvala. Hvala vam, gospođo izvjestiteljice. Svaki odbor, to je svaki sastanak, trebao bih početi na sljedeći način. Bez tajništva mi ne bismo mogli e, raditi, tako da se s vama e, izvjestiteljice u potpunosti slažem. Hvala vam još jednom. E, krenimo sada s postupkom glasanja. Libe 1 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, prihvaćeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 2, 3, 8 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 239 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 240 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imko 32 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 241 za, protiv, suzdržani, odbijeno.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 Glasamo zajedno. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, kompromis 8. E. Dakle, pitanje u vezi s poslovnika. Hvala vam. Malo... možete li usporiti? Jer sam propustio nekoliko glasova, glasovanja. Možete li usporiti? Ne mogu pratiti. Mi ne možemo tako brzo glasati, mnogi od nas. Ok. Um, compromise Kompromis 8, je li to u redu za? Protiv? Suzdržani? Prihvaćeno, to jest usvojeno. Kompromis 9 za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 360 za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 361 i Libe 50 i dva amandmana 361 i Libe 50 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 51 za, protiv, ponovno, Imko 51 za, protiv, provjerimo. Zatvaram glasanje. Jedan SND previše. Dakle, jedan član SND-a previše. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Dakle, riječ je bila o IMKO 51 koji je usvojen. E, proračun 10 za, protiv, provjera. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 45 za, protiv, suzdržani usvojeno. 364 za, protiv, Amandman 45 je usvojen. Dakle, 363, 364 za, protiv. Provjerimo. Vjerojatno je odbijeno, ali provjerit ćemo. 364. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 365 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 366 za, protiv, suzdržani, odbijeno 367 za, protiv, provjerimo 367. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 368 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 369 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 370 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imko 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 54 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 55 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 371 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 372 za, protiv, provjerimo, 372. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 374 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Provjera. Zatvaram glasanje. Kolege iz snd Niste podigli ruke. Ne mogu provjeriti. 375 za. Protiv. Suzdržani. Provjerimo. 375. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Imko 56 za. Protiv suzdržani, provjerimo. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 376 za, protiv, suzdržani. Provjerimo još jednom. 376. Zatvaram glasanje. odbijeno. 377 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 48 za, protiv, provjerimo. 48 Zatvaram glasanje. odbijeno ovaj put. 391 za, protiv, suzdržani, provjerimo još jednom. 391. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 392 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 393 zajedno s IMKO 61 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Odbor za proračune 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 53 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 394 za, protiv, suzdržani, provjerimo. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Proračun 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Proračun 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 395 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 396 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Proračun 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Proračun 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 397 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 399 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 534 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 549 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dva amandmana zajedno, 557 i 559 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 560 za, protiv, provjerimo, 560. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Imko 96 za, protiv, Ponovno, imko 96 za, protiv, provjerimo. Zatvoram glasanje. Usvojeno. 2, identična, 563, 564 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 565 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 566 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 567 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 97 za, protiv. Molimo, molim da provjerimo, nije bilo potpuno jasno. Usvojeno, Zatvaram glasanje. E, ne dižete ruke, naprosto ne dižete ruke. Amandman 83 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 570 za, amandman 83 usvojen, tako da sada idemo ravno na Libe 62. Svi drugi između se ne razmatraju. Dakle, Libe 62 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 574 za, protiv, suzdržani usvojeno, 575 za, protiv, suzdržani odbijeno, 576 za, protiv, provjerimo, 576, zatvoram glasanje, odbijeno, 84 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 84. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 578 za. Protiv. Suzdržani odbijeno. Kompromis 18 za. Protiv suzdržani usvojeno. 585 zajedno s 586 za. Protiv suzdržani, odbijeno. 587 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 588 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 103 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 589 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 590 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 591 zajedno, Simko 104 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 89 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Dva amandmana 593 105 zajedno za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tri amandmana identična 594, 106 imko za, protiv, suzdržani, usvojeno. 596 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107 za, protiv, provjerimo. 107 Zatvaram glasanje. Odbijeno ovaj put. Libe 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 597 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 598 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imko 108 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Da, provjerit ćemo, dakle imko 108, 108. Zatvoram glasanje. Usvojeno. 599 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imko 109 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 600 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 111 za, protiv, provjerimo. Zatvaram glasanje. Odbijen. 603 za, protiv, suzdržani usvojeno kompromis 19 za protiv suzdržani usvojeno 602 za eh, pardon 604 za protiv suzdržani usvojeno 606 za protiv provjerimo meni je nije bilo potpuno jasno i zatvaram glasanje. Odbijeno ovaj put. Dosta jasno. 607 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 90 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 113 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 608 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Usvojeno. 618 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 619 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 20 bis za, protiv, Provjerimo. Kompromis 20 bis. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 92 uh, in favor. za, protiv, provjerimo još jednom, 92, zatvaram glasanje. Usvojeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 625 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 626 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 627 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 628 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 629 za, protiv suzdržani usvojeno 0 za protiv suzdržani usvojeno 1 za protiv suzdržani usvojeno imko 1 za protiv suzdržani usvojeno 93 za protiv suzdržani usvojeno 94 za protiv suzdržani, usvojeno. Imko 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 95 za, protiv, provjerimo. And Zatvaram glasanje. Odbijeno. 96 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Proračun 2. Proračun 1 za, protiv, suzdržani, usvojeni. Proračun 2. Imko 4, Libe 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Proračun 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 103 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 104 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 105 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 106 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 107 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 108 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 6 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 109 za, protiv, provjerimo. 109. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Proračun 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1 110 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 1, 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Proračun 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 112 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 113 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 114 i Libe 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 115 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 116 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 117 za, protiv, suzdržani, usvojeno, proračun 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 118 za, protiv, suzdržani, Provjerimo. 118. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 2 za. Protiv suzdržani usvojeno. 119 za. Protiv suzdržani odbijeno. 120 za. Protiv suzdržani usvojeno. 121 za protiv, suzdržani, usvojeno. Libe 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 122 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 123 za, protiv, usvojeno. Libe 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 137 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 138 za, protiv, provjerimo, 138. Zatvaram glasanje. Usvojen. 1, 3, 9 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 140 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7, jer je 138 usvojen. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeni. 141 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 143 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 146 za, protiv, su i usvojeno. 1, 4, 7 za, protiv, provjerimo. 1, 4, 7. Zatvoram glasanje. Usvojeno. 1, 4, 8 za, protiv, provjerimo. 1, 4, 8. Zatvoram glasanje. odbijeno. 149 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 155 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 156 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 15 za, protiv, su... Imko 15, dakle, još jednom. Pimko 15 za, protiv. Provjerimo. Nije e, jasno. Zatvoram glasanje. Usvojeno. 164 za, protiv, suzdržani. Odbijeno 165 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 166 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 167 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imko 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 18 za, protiv, suzdržani, usvojeno 168 za, protiv suzdržani usvojeno 169 za, protiv suzdržani usvojeno, amandman 11 za, protiv suzdržani usvojeno 170 za, protiv suzdržani usvojeno 171 za, protiv suzdržani odbijeno ovaj put. 171, da. Provjerit ćemo 171. Dobro je povremeno provjeriti rezultate glasanja. Zatvaram glasanje. Odbijen. 172 za, protiv, suzdržan, usvojen. 173 za, protiv, suzdržan, usvojeno. 174 za, protiv, suzdržani, odbijen. Libe 21 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imko 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 181 za, protiv, provjerimo. 181. Zatvaram glasanje. Usvojeno ovaj put. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1.04 za, protiv, suzdržani, usvojene. 1.86 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 1.87 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 188 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 190 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 191 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 192 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 192. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Imko 26 za. Protiv suzdržani odbijeno. 193 za. Protiv suzdržani potrebno je provjeriti. 193. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 194 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 195 za, protiv, provjerimo. 195 i zatvaram glasanje. Odbijeno. 196 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 27 za. Protiv. Susrčani. Odbijeno. 197 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. I konačno. Konačni rezultat o nacrtu s izmjenama. Imamo poimenično glasanje sada. Otvaram i zatvaram glasanje. Velika većina. Čestitam izvjestiteljima. Glasala je o započinjanju pregovora pravilo 3 c pojedinačno, poimenično glasanje, otvaram ga i zatvaram ga. velika većina. Čestitam gospođi izvjestiteljici. I hvala svima izvjestiteljima u sjeni na vašemu radu i hvala cijelom odboru. Ovo je vrlo važna tema, tema kibernetičke sigurnosti. E, Gospođo, da, ovo je e, završno glasanje ovdje prije završnog glasanja na plenarnoj e, sjednici u listopadu. Želim zahvaliti svim e, političkim klubovima na izvrsnoj suradnji, izvjestiteljima u sjeni i asistentima i naravno mojim asistentima. Želim također zahvaliti na znači jako važnoj pomoći tajništva, a želim također zahvaliti predsjedniku, našem predsjedniku. On je zbilja u dobroj formi nakon osam dugih trijaloga. Hvala Jerži. Zahvaljujem svima vama. Hvala, draga izvjestiteljice. <laughs> Mislim da sam se nakon eh, svakog trijaloga sjećao sve bolje i bolje, posebno ako eh, završi u četiri ujutro onda možete ići gledati na TV-u utakmice eh, nešto što je bilo prije toga preneseno živo. A sada imamo e, znači Europski zakonik elektroničkih komunikacija. Glasamo o tome. Imali smo osam trijaloga zajedno i svi su glasali, e, svi su trajali e, tri, četiri ili pet sata, zadnji, sati, zadnji je glas trajao osam sati. Moramo znači biti pripremljeni na e, sve zahvaljujući bugarskom predsjedništvu i sve se dobro završilo znači Eh, oni su obavili jako dobar posao. Imali smo tri predsjedništva koji su bili uključeni u ovo, a sada imamo glasovanje o pripremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora, eh, znači 60, pravilo 69F. Otvaram glasanje i zatvaram glasanje. Imamo veliku većinu za zahvaljujem gospođi izvjestiteljici. Mogu reći da je to jako dobar rezultat. Pristup spektrumu to je od ključne važnosti. Sve što je bilo u tom dosijeju je bilo od ključne važnosti, zato zahvaljujem cijelom e, odboru, a sada prelazimo znači, e, na glasanje vezano e, za tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije. Evžen Tošenovski je bio izvjestitelj. Izvolite. Želio bih zahvaliti gospođi De Castillo Dragi kolege, prije svega želim zahvaliti gospođi eh, Pilar de Castillo. Budući da je bilo izuzetno važno da se zadrže veze između ova dva dosjea. isto toga želim zahvaliti tajništvu na izuzetnoj suradnji. Mogu reći da je to bio vrlo kompleksan tehnološki dosjeo i te, potrebna nam je bila njihova pomoć kako bismo zadržali tu vezu između dva dosjeja. Također zahvaljujem i Europskoj komisiji koji su nam koja nam je pomogla da pronađemo tehničke kompromise i da sve bude sa zakonodavnog stanovišta u redu. S nama su bili do tri ujutro, bilo je u svakom slučaju teško, svima zahvaljujem, mislim da je to veliko postignuće i još jednom Piler, e, e, želim još jednom zahvaliti, bio je znači veliki posao na nama i to smo jako dobro obavili. Hvala vam. U isto vrijeme smo zaključili oba ta dosjeja. Na jednom trijalogu smo uspjeli dakle obraditi i zaključiti obje uredbe i to je doista dobar rezultat. Hvala lijepa i na izvrsnom radu. Sada prelazimo na elektronično e, glasanje, znači glasanje o e, privremenom dogovoru u trijalogu. Otvaram glasanje, zatvaram glasovanje. Jedan, imamo jednog člana EPP-a koji je previše tu. Je li sada u redu? Velikom većinom. Hvala, zahvaljujem izvjestitelju još jednom svim izvjestiteljama u Sjeni. Jako dobra suradnja. Sad prelazimo na energetsku učinkovitost. To je sljedeća tema glasanje o privremenom sporazumu nakon međuinstitucijskih pregovora. Kao što znate, imali smo dva izvjestitelja. Prvo je bio gospodin eh, Gjerek, a nakon toga Miroslav Pohe. Budući da smo mi demokratski parlament, a koji onda pozivam oba izvjestitelja da nešto kažu ako žele. Prvo, mm, Edvard, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Imam nešto za reći u vezi s poslovnikom. Želim odgovoriti ovo glasanje zbog interinstitucijskih pregovora, zato što moramo sadrženo gledano poboljšati taj tekst. Evo, argumentirat ću to na sljedeći način. Ovaj prijedlog o energetskoj učinkovitosti, o uredbi, o tom pitanju Tu smo imali jedan cilj, a to je da dođe do uštede energije. Tu se sada ne radi o učinkovitosti, to je doista sadržajna greška jer ne možemo energetsku učinkovitost iznenačiti sa uštedom energije. Dakle, sve tamo gdje treba izmijeniti direktivu što se tiče učinkovitosti, tu bismo trebali zapravo uzeti riječ ušteda. To se tiče kako naslova, tako i uvodnih izjava 3 i 4 u tekstu. Za mnoge su to sinonimi učinkovitosti ušteda, ali fizički gledano, dakle su kuta fizike, to nije jednako. Evo primjer. Cilj da se 32% energije uštedi ne može značiti da želimo povećati učinkovitost za 32% do 2030. godine. Dakle, to je krajna ušteda, ali to nije cilj za energetsku učinkovitost i nekima je to doista teško shvatiti. Ali vrlo je važno znati razliku među tim pojmovima kada usvajamo zakonodavstvo i kada donosimo takve odluke moramo uvijek znati o čemu se tu radi i kakve će to posljedice imati. Ti pojmovi bi se mogli negativno odraziti ako ih e, pomiješamo što znači da bi recimo kod opskrbnog lanca moglo doći do toga da se izgubi iz vida onih prvih tri elemenata i da samo se usredotočimo na tržište. Dakle, molim da se ta primjedba uključi u e, poslovnik. Hvala, to ćemo uključiti u poslovnik. I sada izvjestitelj gospodin Miroslav Poha, izvolite imate riječ. Hvala, Jerži. Dobar dan kolegama. Gospodin Girek je član e, kluba SND-a. Vidim, ja sam da smo imali većinu u domu. Želim zahvaliti svima koji su uložili naporan rad, isto tako na njihovoj fleksibilnosti što se tiče radnog vremena njihovih ureda. Pregovori su bili jako teški, sada je to okončano i krajem eh, lipnja smo konačno postigli sporazum. Mislim da danas odmah možemo prijeći na glasanje. Vijeće, komisija i svi izvjestitelji u sjeni su to potvrdili. Zahvaljujem ponovno svima. A želim također zahvaliti gospodinu Ristoriju na e, velikoj pomoći tijekom svih pregovora i odvijenja svih trijaloga. I na kraju želimo zahvaliti bugarskom predsjedništvu. Oni su zbilja obavili e, jako važan posao. Hvala. Hvala. Razli se o prijedlogu našeg izvjestitelja Pohea da odmah pređemo na glasanje. Evo, izvjestitelj ima mogućnost to predložiti, a u protokolu će stajati prijedlog gospodina Gereka. U našem protokolu sa ovog e, sastanka će također biti zapisani ovaj prijedlog gospodina Gereka. Miroslave, još jednom si spomenuo Europsku komisiju, kao i Angelika Nibler, kao i Pilar Evžen i vi također. E, svi ste vi to spomenuli, tu, taj, tu veliku podršku Europske komisije. Predstavnici Europske komisije su s nama danas, ne svi. E, glavni, znači ravnatelji e, iz svih glavnih uprava su uvijek bili s nama i povjerenici također E, su bili prisutni vrlo redovito, oni su vrlo redovito prisutni tijekom pregovora. Želim zahvaliti svim e, vama izvjestiteljima jer ste rekli e, istu stvar, a radi se o uključenju i E, napornom radu Europske komisije. To je izuzetno važno. Znači, krećemo sad na izvješće energetske učinkovitosti, glasovanje o privremenom sporazumu koji je postignut u neformalnom tiralogu e, pravilo 96F. Imamo poimenično glasanje elektroničkim glasovanjem. E, znači, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Velikom većinom je usvojeno, e, znači e, prihvaćamo znači ovaj rezultat e, sporazuma nakon neslužbenog trialoga sad imamo promicanje uporabe energije obnovljivih izvora preinaka. Jose Blanco Lopez je bio izvjestitelj, želite li nešto reći? Hvala, zahvaljujem predsjedniku koji je predsjedao raspravama, a želim također zahvaliti u tajništvu Elviru koja nas je u tijekom cijelog ovog procesa pratila. Te želim svim izvjetiteljima u Sjeni zahvaliti na suradnji Tamburano, Henkel, Durmes koji više nije ovdje Palma i još neki a također i njihovim asistentima, njihovim timovima koji su nam omogućili da sve dobro prođe. A zahvaljujem također i Krisu koji radi u mojem timu, e, asistentima Antoanu i Pavlovu, te također komisiji, povjereniku Kanjeteu i njegovom timu. Radi se o Poli, Antoniju, Francesku, Ani i Ege, Ežeji. Mogu reći da je posao obavljen e, u duhu međusobnog povjerenja. I taj sporazum nam omogućuje da budemo amangvarda što se tiče borbe protiv klimatskih e, promjena. Moći ćemo ići na sljedeći samit o klimi, govoreći o tome da smo zbilja obavili posao na najbolji mogući način. Hvala. Pitanje u vezi poslovnika, da li Mislim da možda nije potrebno da sad svima zahvaljujemo u tom dugom govoru u Europi za e, naporan rad. Možda bismo odmah trebali preći na glasanje. Hvala. Uh, uh, Hvala. to <laughs> svojevrsni Oskar za nas. Jer to je nagrada za sve što smo napravili, možda to nije u potpunosti u redu, mogu se s vama složiti. Znači, evo sad prelazimo na promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora. Oprostite, u redu, u redu. Nemamo nikakvih drugih nagrada. Znači, Jose Blanco Lopez, glasanje oko privremenog sporazuma koji je postignut u neslužbenom trijalogu, e, pravilo 69F, poimenično glasanje, otvaram glasanje i zatvaram glasanje. Imamo jedan jednog člana SND-a previše, ne sad je sve u redu, zatvaram glasanje velikom većinom usvojeno. Zahvaljujemo. Da, sve ovo glasanje ćemo e, ponoviti i na plenarnom zasjedinju nakon e, praznika. Hvala. Sad prelazimo na glasanje koje će trajati možda i jedan sat. Molim vas da se e, pripremite za to. Izvjestitelj Jakob Dalunte, standardne vrijednosti emisija za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila. E, ovdje imamo zbilja jako puno glasanja. Kompromis 1 za, protiv, suženi, usvaja se. Kompromis 10. To je vezano s tržno natjecanje, kompromis 8. Dakle, amandmani Amandman 1, 3, 2 prije ovih kompromisa. O tome također moramo glasati. Amandman 132. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 10. Pojmenično glasanje, elektroničko glasanje. Jer to moramo provjeriti na ispravan način. Kompromis broj 10. I close the vote. Zatvaram glasanje. Usvaja se u redu što znači da odmah prelazimo na amandman 17. te amandman četvrti zajedno. Tko je za? Pričekat ću vas. Dakle, još jednom. 17. i 4. amandman. 17. i 4. zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5, 154 i 156 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Ako se ti amandmani ne usvoje, što je slučaj, onda prelazimo na amandman 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 11. Za. Protiv. Suzdržani. To moramo provjeriti. Biće vrlo mala razlika. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis 9. Elektroničko glasanje i za deveti kompromisni amandman. Kompromis broj 9. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda prelazimo na 177. 177. Tko je za? Protiv? Suzržani odbija se. 178 za. Protiv? suzdržani, odbija se. 179 za, protiv, suzdržani. Moramo to provjeriti. 179. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 180 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dva amandmana zajedno. 20. amandman te amandman 182. Tko je za? Tko je protiv? ženi. Odbija se. Da, provjerit ćemo. Provjerit ćemo ova dva amandmana. Zatvaram glasanje. Odbija se. 181. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Četiri amandmana u kojima glasujemo skupno. Dakle, 21. amandman, 184, 11 i 101. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, odbijaju se. 185 za, protiv, nije jasno, dakle 185. amandman. zatvarim glasanje. Odbija se. Dva amandmana, 186. i 187. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo ta dva amandmana. Provjera. Zatvaram glasanje. Odbijaju se dva amandmana, 189. te 190. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Zatim dva amandmana zajedno, 191 i 192. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Moramo to provjeriti. Nije jasno. Zatvaram glasanje. Odbijena su. Kompromis broj 2. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Dva amandmana. 206. i 207. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvajaju se. 208. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Provjerit ćemo to. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tri amandmana. 23. amandman, 29. amandman prvi dio, te 12. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Moramo to opet provjeriti. Moje isprike, ali provjerit ćemo. Zatvaram glasanje. Odbijaju se. Sada prelazimo na četiri amandmana. 213, 214, 215 i 216. Četiri amandmana, skupno glasanje. Tko je za? Protiv? Moramo i to provjeriti. Ispričavam se. I sada zatvaram glasanje. Odbijena su. 217. amandman za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 220 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ove amandmani sljedeći se ne razmatraju. Da, prije nekoliko stranica smo imali amandman 153. i jedan drugi amandman koji smo usvojili. Pa onda preskačemo ove sljedeće amandmane, njih šestero, oni se ne razmatraju. Te možemo prijeći na amandman 223 za. Protiv, suzdržani, odbija se 225 za. Protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti za. Protiv, Provjerit ćemo ovaj kompromisni amandman. To moramo provjeriti. Kompromis broj 4. Zatvaram glasanje. Odbija se. 227 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 228 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 229 za. Protiv suzdržani. Provjerit ćemo 229. amandman, drugi dio. provjeram I zatvaram glasanje. Odbija se. 230 za. Protiv. Moramo i to provjeriti. 230 amandman ćemo provjeriti. Zatvaram glasanje. Odbija se. 2-3-1 za. Protiv. 2-3-1. Opet za. Protiv. Suzdržani. Moramo to provjeriti. A da, o tome ne glasamo, to je bio identičan amandman. Dakle, odbija se. E, ispričava se predsjednik, jer su 230 i 231 amandman identični, dakle odbijaju se. 232 za, protiv, suzdržani, odbija se. Imali ste, da, u potpunosti pravo da ne glasamo o tom amandmanu. Sada prelazimo na 233 za, protiv, još jednom, 233 za, protiv, Suzdržani? Odbija se. 240. za. Protiv. Provjeram 240. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Četiri amandmana. 241. Drugi, treći. 102. i 103. Tko je za? Tko je protiv? Moramo to provjeriti. Dakle, ovih pet amandmana o kojima ćemo glasati zajedno. Te zatvaram glasanje sada. Odbijeni su tri amandmana. 244. 5. i 6. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbijaju se. 247 za. Protiv. Provjera. 247. amandman. 247. Zatvaram glasanje. Odbija se. 248 za. Protiv. Suzdržani. Nitko ne diže ruku nitko ne može odlučiti pa moramo elektronički glasati. 248. amandman 248. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Možda biste trebali glasati drugom rukom, jer vas možda sada boli već jedna ruka, pa možda da promijenite ruku, to bi onda moglo biti mnogo lakše za vas eh, što se tiče glasanja, barem u idućih sat vremena. 249 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. Peti kompromis amandman, tko je za, protiv. Provjera ovog kompromisnog amandmana, moramo provjeriti peti kompromisni amandman, zatvaram glasanje. Usvaja se. 257 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 258 za. Protiv. Provjerit ćemo to. 258. amandman da. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 259 za. Protiv. Ista stvar, moramo to provjeriti. Jer je malo glasova razlike. 259. Stvaram glasanje. Odbija se. Pak ovaj put. 260. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 267. Ovo je neobična situacija. Te 268. amandman, dakle zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Kompromis šesti. Elektroničko glasanje. Molim da elektronički glasamo o ovome. Šesti kompromisni amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Onda prelazimo na 269. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Moramo to provjeriti. Zatvaram glasanje. Usvaja se u ovom slučaju. Onda imamo 280. amandman. Tko je za? protiv? Suzdržani odbija se. 273 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 275 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 27 za. Protiv. Provjerit ćemo to. 27. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. Jedanesti kompromis amandman, to smo imali prije nekoliko stranica. Dakle, taj amandman nismo usvojili, što znači da 12. kompromisni amandman se ne razmatra. I onda možemo prijeći na sedmi kompromisni amandman. te bismo trebali glasati elektronički, dakle kompromisni amandman broj 7. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 282. Tko je za? Protiv? Molim vas e, da napravimo elektroničku provjeru. 282. Amandman 282. Elektronička provjera. Zatvaram glasanje. Odbije se. 284 za protiv, suzdržani, nitko ne želi dizati ruku, pa moramo to provjeriti. 284, 284. Zatvaram glasanje. Odbija se 285 za, protiv, Suzdržani? Molim provjeru. 285. Zatvaram glasanje. Odbija se 286 za. Protiv. Suzdržani odbija se sa istom većinom. Sada dva amandmana, 287. i 96. amandman za protiv, suzdržani, moramo povjeriti ova dva amandmana. Zatvaram glasanje. Usvajaju se 2.8. Eh, Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se 288 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 290 za. Protiv suzdržani odbija se. 291. za, protiv suzdržani odbija se. 30 i 31 zajedno, tko je za, protiv suzdržani odbija se. 32 za, protiv suzdržani ne znam. 32. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. Sada prelazimo na nekoliko amandmana o kojima ćemo glasati zajedno, njih osmero, 200 do 114. Sve te amandmane, dakle osam amandmana, glasujemo njima zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Zatim imamo šest amandmana o kojima glasamo zajedno od 33 do 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijaju se. Sada prelazimo na na pet amandmana o kojima glasamo zajedno, ali oni se zapravo ne razmatraju zato što je amandman 154. i 156 zato što ih nismo usvojili, što znači da prelazimo na 329. Vjerojatno na sljedećoj strani. 329. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 331 za? Protiv? Provjerit ćemo to. 331. Otvaram glasanje. Usvaja se. Dobro da smo provjerili. 3-3-1 je to bio amandman. Sada odmah prelazimo na... Sve skupa 7 amandmana. 355 do 367. Ali ti amandmani se zapravo ne razmataju zato što smo usvojili zato što nismo osvojili 154, 156 i 157 amandman. Dakle, slijedi nam sada amandman 362 kao sljedeći. 362. Tko je za? Protiv? Suzdržani moramo to provjeriti. Da, žao mi je. 362. amandman. Zatvaram glasanje. Odbija se. 364 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 370 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 374 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 40 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 2 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 42 za protiv suzdržani usvaja se. 43 i 44 zajedno, tko je za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo ta dva amandmana. Zatvaram glasanje. Usvajaju se 45 za, protiv, suzdržani, odbija se 46 za, protiv, suzdržani, Odbija se 47 za. Protiv suzdržani usvaja se 40, 48 za. Protiv suzdržani usvaja se 50 za. Protiv suzdržani usvaja se 51, 52, 53, ti amandmani se ne zmatraju. Amandman treći nam je sljedeći za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61. i 62. amandman eh, se ne razmatraju. 60. amandman, dakle, samo malo. Usvojili smo amandman 155. Dovoljno je da je samo taj amandman usvojen? Da, u redu. Dobili smo dakle e, savjet da bismo trebali glasati ipak o amandmanu 61. i 62. oba ta amandmana. O oba amandmana? Aha, 61. amandman, njega moramo izglasati, a 62. amandman se ne razmatra. U redu, možda bi također izvjestitelj mogao reći nešto o tome. 61. amandman, dakle, Glasamo o tom amandmanu. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 62 se ne razmatra. 60. amandman za. Protiv suzdržani usvaja se. 63 za. Protiv suzdržani usvaja se. 65 za. Protiv suzdržani usvaja se. 68 za. Protiv suzdržani usvaja se. 71. amandman se ne razmatra zbog istog pravila koje je prije. 69. amandman tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 5 za. Protiv suzdržani odbija se. 70 za. Protiv suzdržani odbija se. 72 za. Protiv suzdržani odbija se. 6 i 73 za. Protiv suzdržani odbijaju se. 75 za. Protiv suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo to. 74. amandman, 74. Zatvaram glasanje. Odbija se. 76 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77 za, protiv suzdržani usvaja se. 7-8 za, protiv suzdržani usvaja se. 80 za, protiv suzdržani. 80 amandman, provjerit ćemo to. Socijaldemokrati uopće su glasali, dakle 80 amandman, zatvaram glasanje. Da, naravno. Trebali biste dizati ruku, molim vas. 82 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 84, 83 i 7. amandman, e, oni se ne razmatraju. Da, zbog sličnog pravila. Zatim imamo tri identična amandmana, 8, 86 i 87. amandman za protiv, suzdržani, odbijeni su. Četiri amandmana, od 9. do 91. amandmana, ko za, protiv, provjera, provjerit ćemo ih sve. Zatvaram glasanje. Odbijaju se sve u redu? Da. Dobro. 93 za. Protiv. Suzdržani. Za, dakle, usvaja se. 100. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 105 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 4a za protiv suzdržani usvaja se. 118 za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo tamo amandman Te zatvaram glasanje. Usvaja se. 124 za, protiv suzdržani. Odbija se. Pitanje u vezi poslovnika, gospodine izvjestitelju, izvolite prije završnog glasanja. Gospodine Dalunde, izvolite. Da, hvala vam gospodine predsjedniče. U ime izvjesta u Sjeni ja bih zamolio da imamo minutu ili dvije kako bismo se složili oko glasanja uh, unutar kluba zastupnika jer je ovo glasanje bilo vrlo složeno. Hvala. Uh, uh, hvala vam. Dvije minute stanke. Dvije minute kao što je inače običajno prije završnog glasanja. Ako dobijemo takav prijedlog eh, od bilo kojeg kluba zastupnika. Uh, I'm sorry because I had to order a coffee for me because otherwise Ispričavam se, morao sam se naučiti kavu. Ispričavam se zbog kašnjenja. Hoćete li svi vi kavu? Da, u redu, pokušat ću sljedeći put, uh, tijekom sljedeće stanke to napraviti. Sada ćemo glasati, dakle radi se o završnom glasanju, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Final vote. Završno glasanje, poimenično glasanje. Jakob Dalunde. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Uh, thank you Hvala vam lijepa, prijatelji. Pazimo na sljedeće izvješće. To je nacrt izvješća Naša izvjestiteljica je gospođa Rebeka Harms. Dragi prijatelji, nemamo mnogo vremena. U 12 sati i 30 minuta naši usmeni prevoditelji završavaju s radom. Htjeli su dati neku izjavu. Ako želite, možete sada dati vrlo kratku izjavu. Spremni smo vas slušati. poruka usmenih prevoditelja. Danas je 36. dan industrijskih akcija. I to protiv eh, jednostavno nametnutih neuravnoteženih nepravednih radnih uvjeta za usmene provoditelje od strane uprave Europskog parlamenta. Žao nam je što nećemo moći dopustiti nikakva prekoračenja radnog vremena i zahvaljujem vam na razumijevanju. Uh, znači da ćemo točno završiti u 12 sati 30 minuta, dakle nemamo mnogo vremena, a imamo još pred nama mnogo glasanja. Ne znam hoće li nam to uspjeti, ali pokušat ćemo. Hvala vam lijepa na suradnji. Gospođa Rebecca Harms. Program za istraživanje i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju 2019. 2020. Amandman 17 za protiv suzdržani odbijeno. 130 za protiv suzdržani odbijeno 131 i 132 za protiv suzdržani provjerimo to dva amandmana 133 je povučen glasamo oko dva amandmana otvaram glasanje usvojeno 137 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 18 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 135 za, protiv, suzdržani. Provjerimo to. zatvaram glasanje. Odbijeno. 134 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 19 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 138 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 139 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 20 za, i 140 zajedno, za, protiv, suzdržani, odbijeno, 21 i 141 za, protiv, suzdržani, odbijeno, 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 143 za, protiv, suzdržani, provjerimo to. 143, zatvaram glasanje. Odbijeno. 142 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 145 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 146 za, protiv, suzdržani, provjerimo to. 146. Otvaram glasanje. Sad imamo glasanje po dijelovima. 147 prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerimo to. Drugi dio, provjeravamo drugi dio. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 149 za, protiv, suzdržani, usvojen 148 za, protiv, suzdržani, usvojeno 150 za, protiv, provjerimo to, 100, 150, zatvaram glasanje, usvojeno 151 za, protiv, suzdržani usvojeno 24 za protiv suzdržani odbijeno 152 za protiv suzdržani odbijeno 153 za protiv suzdržani usvojeno 154 za protiv suzdržani usvojeno 157 za protiv suzdržani odbijeno 156 za protiv suzdržani odbijeno 155 za protiv suzdržani provjerimo to 155 zatvaram glasanje odbijeno 26 i 158 za protiv suzdržani odbijeno 161 za protiv suzdržani odbijeno 159 za protiv suzdržani odbijeno 160 za protiv suzdržani provjerimo to molim vas zatvaram glasanje odbijeno vrlo jasno. 162 za, protiv suzdržani odbijeno, 163 za, protiv suzdržani usvojeno, 164 za, protiv suzdržani usvojeno, 165 za, protiv suzdržani. Provjerimo to. 165. Zatvaram glasanje. odbijeno. 166 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 29 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 167 za, protiv, suzdržani. Ne mogu to reći, pa ćemo provjeriti 167. Zatvaram glasanje. odbijeno 168 za protiv suzdržani usvojeno 169 za protiv suzdržani odbijeno 170 za protiv suzdržani usvojeno 171 za protiv suzdržani odbijeno 172 za protiv suzdržani, odbijeno 173 za, protiv. 173. sedamdeset Provjerimo. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 174 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 30 i 175 zajedno za protiv suzdržani odbijeno 176 za protiv suzdržani usvojeno 31 i 177 za protiv suzdržani odbijeno 32 i 178 za protiv suzdržani odbijeno 33 i 179 za protiv, suzdržani, odbijeno. 182 za, protiv, suzdržani. Provjerimo to. 182. zatvaram glasanje i usvojeno je. Idemo na 30 38 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 35 za, protiv, suzdržani. 184 e, za, protiv, e, suzdržani, odbijeno. 185 za, protiv, ne znam. Moramo to provjeriti. 185. 185 zatvaram glasanje odbijeno 186 za protiv suzdržani odbijeno 187 za protiv suzdržani odbijeno 36 za protiv suzdržani odbijeno 188 188 za protiv suzdržani odbijeno 37 za protiv suzdržani odbijeno 38 za i 189 za protiv, suzdržani, odbijeno. 190 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na 39 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 193 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 40 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 41 i 194 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 42 i 195 za, protiv suzdržani odbijeno 43 za protiv suzdržani odbijeno 44 za protiv suzdržani odbijeno 45 i 196 za protiv suzdržani odbijeno 46 197 za protiv suzdržani odbijeno 47 198 za protiv suzdržani odbijeno 48 za, protiv, suždani, odbijeno 49 i 199 za, protiv, provjerimo to. 49 i 199. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 50 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 200 za, protiv, provjerimo suzdržani, odbijeno 51 za, protiv, suzdržani, usvojeno 52 za, protiv, suzdržani, odbijeno 53 za, protiv, suzdržani, odbijeno 202 za, protiv, suzdržani, provjerimo to 202. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 203 za, protiv, suzdržano, odbijeno. 54, 204 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 205 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 55 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 56 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 206 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 57 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 207 za, protiv. Provjerimo to. 207. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 208 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 58 i 209 zajedno za, protiv, suzdržani, odbijeno. 59 i 210 za, protiv, suzdržani, odbijeno usvojeno 60 za protiv suzdržani usvojeno 61 i 211 zajedno zbilja dobar tim Rebeka Harms i kolega Tamburano. Znači 61 i 211 za, protiv suzdržani, odbijeno. 62 protiv suzdržani, odbijeno. 212 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 66 i 67 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 64 i 65 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 68 69 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 70 za, protiv, provjerimo to, 70. Zatvaram glasanje. i odbijeno 71 glasanje po dijelovima prvi dio za protiv suzdržani odbijeno drugi dio oprostite trenutak drugi dio o njemu se ne glasa budući da prethodni dio nije uz usvojen. Znači idemo na 73 za protiv suzdržani odbijeno 1 za protiv suzdržani odbijeno 75 za protiv suzdržani odbijeno 70 i 76 za protiv provjerimo to 76 zatvaram glasanje Odbijeno. 74 za, protiv, suzdržani. 74. Molim vas da glasate. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I odbijeno. Sad idemo na 78. Za, protiv, suzdržani odbijeno 79 za protiv suzdržani provjerimo 79 zatvaram glasanje i odbijeno 2 za protiv suzdržani odbijeno 80 za protiv suzdržani odbijeno 81 za, protiv, suzdržani, odbijeno 82 za, protiv, suzdržani, odbijeno 3 za, protiv, suzdržani, odbijeno 83 za, protiv, 83, provjerimo to. Zatvaram glasanje odbijeno. 84 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 85 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 4 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 86 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 5 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 87 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 88

Znači, sada sam e, rekao da glasamo oko amandmana 89, ali on je povučen. Nismo znali to, gospođa Mudi i Balčitis taj, su povukli taj amandman, onda ne glasamo oko 89, nego glasamo oko amandmana 90 za protiv suzdržani provjerimo to 90 provjeravamo 90 zatvaram glasanje odbijeno 91 i 92 za protiv suzdržani usvojeno 93 za protiv suzdržani usvojeno 6 za protiv protiv, suzdržani, odbijeno. 94 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 95 za, provjerimo 94. Evo provjeravamo 94. Imao sam zahtjev da provjerimo 94. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Sad idemo na 95 za protiv suzdržani usvojeno. 96 za protiv suzdržani odbijeno 7 i 97 za protiv suzdržani odbijeno 98 za protiv suzdržani odbijeno 99 za protiv, suzdržani, usvojeno. Sada idemo na 8 i 102 zajedno za, protiv, suzdržani, odbijeno. 9 i 103 zajedno za, protiv, suzdržani, odbijeno. 104 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 105 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 106 za, protiv, 106, ne, nije jasno, moramo to provjeriti elektronski. Zatvaram glasanje. I usvojeno. 107 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 10 i 108 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 110 za, protiv, suzdržani, odbijeno 109 za, protiv, suzdržani, usvojeno 111 za, protiv, suzdržani, odbijeno 112 za, protiv, suzdržani, usvojeno 12 za, protiv, suzdržani, odbijeno 113 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 115 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 116 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 117 za, protiv, Provjerimo to, 117, trebamo to provjeriti. I zatvaram glasanje. Usvojeno 118 za, protiv suzdržani odbijeno, 119 za, protiv suzdržani usvojeno, 13 za, protiv suzdržani odbijeno, 120 za, protiv, provjerimo to, 120. I zatvaram glasanje, usvojeno. 121 za, protiv, suzdržani, usvojeno 122 za, protiv, suzdržani, odbijeno 123 za protiv suzdržani usvojeno 124 za protiv suzdržani usvojeno 14 i 125 za protiv suzdržani odbijeno 15 i 126 za protiv suzdržani odbijeno 127 za protiv suzdržani, provjerimo to, molim vas, 127 i zatvaram glasanje. I odbijeno 16 za, protiv, suzdržani, odbijeno 128 za, protiv, suzdržani, odbijeno 129 za, protiv, suzdržani, usvojeno. I sad e, završno glasanje o nacrtu izvješća, onako kako je izvješće izmijenjeno, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. I zatvaram e, glasanje. Usvojeno. Čestitamo gospođi izvjestiteljici. nije bilo lagano. Vi ste ježi uvijek tako ljubazni, ali mislim da je ovo zapravo nuklearni, nuklearna tragedija koju ste vi organizirali protiv mene. Pa ja sam organizator, tako da ćete to shvatiti. Što da ja učinim? većina je odlučila, ali za mene to je katastrofa. Vidjet ćemo kasnije kako će se stvari odvijati. E, mi se uobičajeno e, ne slažemo e, u Europskoj uniji, ali tu su demokratska pravila koja će e, uvijek prevladati i Rebeka žao mi ali demokracija je ta koja prevladava, trebamo ju braniti i to dobro i sami znate. Idemo dalje. depski kolega, dakle uvođenje infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji, vrijeme je za djelovanje. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis, oprostite, 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, provjerimo 24. Zatvaram glasanje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 velika većina glasala za. Čestitam izvjestitelju i svim e, izvjestiteljima u sjeni. Sada idemo na sljedeću točku, sljedeći, sljedeće izvješće Jens Gajer, e, amandmani o općem budžetu, to je proračunu Europske unije za financijsku godinu 2019. svi dijelovi. To je vrlo važno i trebali bismo pokušati dovršiti e, do 12.30 2-1-0 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 211 za, protiv, suzdržani, odbija se. 212 za, protiv, provjerimo. 212. Zatvaram glasanje. Odbija se. Žao mi je zbog toga. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 213 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zajedno sa 214 je ovo bilo. Identični su. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 215 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 216 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 217 za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 218 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 219 i 220 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 221 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 201 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 223 za, protiv, suzdržani, odbija se. 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Blok 8 amandmana od 76 do 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 224 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 225 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri amandmana, 138 do 143 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 227 za, protiv, suzdržani, odbija se. 168 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tri amandmana, sljedeći blok, sa, protiv, suzdržani, usvaja se. 228 za, protiv, suzdržani, odbija se. 179 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 229 za, protiv, suzdržani, usvaja se, ali dajte da provjerimo. Nije mi baš bilo potpuno jasno. 229. Zatvaram glasanje. Odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, odbija se. 230 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 231 za, protiv, suzdržani, odbija se. 193 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 232 za, protiv, suzdržani, odbija se. 196 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 233 za, protiv, suzdržani, odbija se. 197 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 198 za, protiv, usvaja se. Sada imamo blok glasovanje broj 1. Sve zajedno, dakle, 10 amandmana za, protiv, suzdržani, usvaja se blok broj 2, e, tu je veći broj amandmana, 10 stranica za, protiv, suzdržani, usvaja se, 234 za, protiv, suzdržani, odbija se. 235 za, protiv, suzdržani, odbija se. 236 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 237 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 238 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 239 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 240 zajedno s usmenim amandmanima gospodina Erela za protiv suzdržani usvaja se 241 za protiv suzdržani usvaja se 242 za protiv suzdržani usvaja se 243 za protiv suzdržani odbija se 244 za protiv suzdržani, odbija se. 245 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Kolege iz SID-a ne glasate uopće. Gospodin Zorinja iz Ananato su prije nekoliko minuta glasali i sad su sve završili i tu s lijeve strane ne dobivamo uopće glasove. Gospodine Kolumbato, ni vi ne glasate. Dakle, 245. Elektronska provjera. Otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Odbija se. 246 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Hvala. 247 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 248 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 249 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 250 za protiv suzdržani odbija se 251 za protiv suzdržani odbija se 252 za protiv suzdržani odbija se 253 za protiv suzdržani odbija se 254 za protiv suzdržani odbija se 255 za protiv suzdržani odbija se 256 za protiv odbija se 257 za 257 za, protiv, suzdržani, odbija se. 258 za, protiv, suzdržani, odbija se. 259 za, protiv, suzdržani, odbija se. 260 za, protiv, suzdržani, odbija se. 261 za, protiv, suzdržani, odbija se.

protiv, suzdržani, usvaja se. 268 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 270 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 271 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 272 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 273 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 275 za, protiv, suzdržani, usvaja se također. Odlično, jer smo završili vrlo važno glasanje, dakle proračun za sljedeću godinu. Sada imamo izvjestiteljicu Sofiju Sakorafu. Uredba o europskim fondovima. Prvo, amandman broj 1, poimenično glasanje, vrlo važno. Odbijanje prijedloga komisije, dakle odbija se prijedlog komisije, otvaram glasanje, to je vrlo važno poimenično glasanje. I zatvaram ga. odbija se prijedlog komisije i to je konačno glasanje e, zadnje glasanje uvezano uz ovo izvješće. Idemo sada dalje na zadnja dva. Izvjestitelj Liv Vjering. procjena zdravstvenih tehnologija i izmjena direktive. 54 za, protiv, suzdržani. Provjerimo. Mislim da je odbijeno. 54. 54. Zatvoram glasanje. Usvojeno. 55 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv suzdržani usvaja se, 62 za, protiv suzdržani usvaja se, 63 za, protiv suzdržani usvaja se, 64 za, protiv suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, provjerimo. Provjerimo 65. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za protiv suzdržani usvaja se. 70 za protiv suzdržani usvaja se. 71 za protiv suzdržani usvaja se. 72 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 12 za protiv treba provjeriti. Dakle, kompromis 12. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada idemo na 79 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83 za... Kompromis 14, provjerit ćemo taj. Dakle, kompromis 14. To je dobra ideja provjeriti. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ne s velikom većinom, ali ipak. Amandman 83 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 84 za, protiv. Provjerimo 84. Provjerimo 84, naravno. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis 15. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 86. Za. Protiv. U, odbija se. Kompromis 16. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 17. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 90. Za. Protiv suzdržani, odbija se 92 za, pardon, 91 za, protiv, suzdržani, odbija se 92 za, protiv, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se, kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, provjerimo 102. Provjerimo. Zatvoram glasanje. Odbija se. 103 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 104 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 12 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 105 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 106 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 107 za protiv suzdržani usvaja se 108 za, protiv suzdržani usvaja se 109 za, protiv suzdržani usvaja se 110 za, protiv suzdržani odbija se 111 za, protiv suzdržani provjerimo 111 Zatvoram glasanje. Odbija se. 112 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 115 za, protiv, provjerimo, 115. Zatvaram glasanje. Odbija se. 116 za, protiv suzdržani usvaja se. 117 za, protiv suzdržani usvaja se. 15 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 22 za, protiv suzdržani usvaja se. 17 za, protiv suzdržani odbija se. 120 za, protiv suzdržani, usvaja se. 121 za, protiv, suzdržani, odbija se. 122 za, protiv. Provjerimo 122. Provjerimo 122 i zatvaram glasanje. Odbija se 123 za, protiv, suzdržani, odbija se. 124 za, protiv, provjerimo 124. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 125 za, protiv, suzdržani, usvaja se ovaj put. Kompromis 23 za, protiv suzdržani, usvaja se. 24a, kompromis 24a, elektronička provjera. Molimo, molim da glasate, ovo je riječ o kompromisu, zatvaram glasanje. Odbija se. Idemo sada na kompromis 24 za, protiv, Provjerimo i ovo elektronički. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo sada na 131 za, protiv, provjerimo 131. Zatvaram glasanje. Odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132. oprostite. Trebali bismo sada e, prestati, trebamo poštivati prava konferencijskih prevoditelja, ne bi smjeli nastaviti bez njih. To je pitanje obrane demokracije i njihovih prava. Ako nastavimo nakon 12.30 E, šaljemo vrlo lošu poruku društvu. Ja neću ostati. E, pa sada je 12.29. Eto, u jednoj, e, za jednu minutu ili dvije ste mogli to reći, ali ne sada. Uzeli ste nam jednu minutu rada. Da, žao mi je zbog toga.